Bien, mesdames, messieurs, si vous le voulez bien, j'ouvre notre euh, séance. Et je voudrais d'abord... Dame i gospodo, pozdravljam vas i otvaram današnje radove. Želim srdačnu dobrodošlicu svima i pozdravljam također predstavnike nacionalnih parlamenta i naše zastupnike Europskog parlamenta. Gospodine Lazar, posebni pozdrav vama predsjednik eh, odbora za financije i banke u parlamentu Rumunjske. Možda bi kolega odmah zaželio uzeti riječ. Hvala lijepa, poštovani gospodine predsjedavajući. Uistinu što mi je čast što uz vas mogu voditi ovu sjednicu. Na početku bih svim sudionicima se želio zahvaliti u ime svoje zemlje, ali i osobno na tom interesu koji iskazujete za važne europske teme. A svrha je postizanje jednog boljeg razvoja u korist naših građana. Ja pozdravljam organiziranje ovog e, novog e, tjedna, odnosno ovih e, sastanaka ovdje u Briselu. Već na početku europskog semestra od 2011. su nacionalni parlamenti osnažili svoju ulogu. Htjeli su tu taj demokratski legitimitet e, osnažiti vezano uz e, samo upravljanje. Nadam se da će ovaj visoki demokratski forum biti uspješan i nadam se da ćemo u sljedećoj raspravi naći nove ideje, argumente, da ćemo ih moći razmijeniti kako bi izvršavanje proračuna moglo biti poboljšano u idućem razdoblju. Hvala lijepa još jedan puta. Merci. Hvala vam lijepo na ovim ohrabrujućim riječima, gospodine predsjedniče. Želim također e, dobrodošlicu zastupnicima iz Crnogorskog parlamenta iz Sjeverne Makedonije i Turske koji su također nazočni na ovoj razmjeni mišljenja. Uvijek je vrlo važan taj susret <clears throat> među nacionalnim eh, parlamentarnim zastupnicima i zastupnicima Europskog parlamenta na temu proračuna. Dragi kolege iz nacionalnih parlamenta, vi ste ti koji glasujete o resursima iz državnih proračuna, a mi smo ti koji raspravljamo i glasujemo o rashodima iz europskog proračuna. Za razliku od nacionalnih parlamenta, Europski parlament nema ovlasti da e, daje suglasnost vezano uz porezna pitanja. Međutim, vlastitim resursima su i carinske pristojbe koje se tope kao snijeg na suncu zbog sporazuma o slobodnoj trgovini. Sastanak međuparlamentarnog odbora će se večeras koncentrirati na pitanje višegodišnjeg financijskog okvira od 2021. do 2027. godine. Kao što znate, naš proračuni, naši godišnji proračuni su zapravo tranše višegodišnjeg financijskog okvira, a trenutno izvršavamo višegodišnji financijski okvir od 2014. do 2020. 2018. godine Europski parlament je osvojio svoje privremeno izvješće o onome što bi i kako bi trebao izgledati MFF, odnosno VFO za sljedeće razdoblje, te vlastite izvore prihoda. To je pripremio odbor za proračune. U tom privremenom izvješću stoje prioriteti Europskog parlamenta u okviru sljedećeg VFO-a, što uključuje konkretne brojke te e, gornje granice VFO i za svaki sektorski program, dakle za razdoblje od 2021. do 2027. godine. Isto vrijedi i za prijedlog Europske komisije gdje se odražavaju zahtjevi Europskog parlamenta što se tiče novog sustava vlastitih izvora sredstava. Ovaj proračun je zapravo iskaz jedne političke ambicije tu vidimo jedan anakronizam koji se čini neizlječivim i koji nije dovoljno čitak. Naime, proračun bi trebao biti čitljiviji i razumljiviji za evropske građane. Sama provedba i e, proračunskih instrumenata je nešto što se može kritizirati i u pravnom smislu jer se na taj način zaobilazi trostruka odgovornost parlamenta kao zakonodavnog proračunskog e, tijela, ali i tijela zaduženog za kontrolu te načela jedinstva i transparentnosti ja ovo eh, što ću vam reći nazivam proračunskom galaksijom, a to je zapravo antiteza transparentnosti. Proračun mora biti opremljen instrumentima koji će mu omogućiti brze odgovore u slučaju eh, izvanrednih situacija. U provedbi višegodišnjeg financijskog okvira od 2014. do 2020. godine nismo imali dovoljnu fleksibilnost, posebno kada su se dogodile određene krizne situacije, pritom prvenstveno mislim na migracijsku krizu iz 2015. godine. Ovaj proračun trenutno predstavlja 1% BDP-a 28 država članica Europske unije. Parlament je iskazao želju da ta omotnica bude 30% veća, te da iznosi 1,3% BDP-a 27 država članica Europske unije, možda i 28, tko zna što će se dogoditi sa Ujedinjenim kraljevstvom i u kakvom će odnosu biti naspram Europske unije u sljedećim mjesecima. Nike kažu da je 1,3% BDP-a ambiciozan postotak, to je možda istina, ali mislim da je to važno ukoliko želimo biti globalno važan čimbenik i vidjeti e, što se može provesti na razini Europske unije, što ne mogu provesti nacionalne države, te predvidjeti prijenos dio e, dijela sredstava u europski proračun, što bi također e, ukazalo da postoji europski suverenitet. Međutim, to je jedno drugo pitanje o kojemu ćemo razgovarati u predstojećim godinama, ovisno o tome kakve će nam biti ambicije za daljnji razvoj Europske unije. Ako mi dopustite, sada ću dati riječ e, predstavnicima dvoje posebnih e, su izvjestitelja za višegodišnji financijski okvir, gospodin Olbricht Nažalost, nije mogao doći zbog leta. Gospođa Toma također nije prisutna. E, dakle, gospodin Olbricht je iz EPP-a, a gospođa Toma iz SID-a. E, gospođa Fernandez i nakon nje gospođa Gardija Zaval će umjesto njih uzeti riječ. Hvala vam gospodine predsjedniče. Ja bih također želio pozdraviti sve kolege, zastupnike. Mislim da se možemo međusobno zvati kolegama budući da nam je svima na srcu zajedno europsko dobro. Prije svega želim reći da je Europski parlament e, s pravom zatražio da pregovori o višegodišnjem financijskom okviru u našem izvješću Dakle, da se to dogodi prije izbora. Mi smo htjeli da se ti pregovori dovrše prije izbora. E, nismo u tome uspjeli, to nije naša greška. Mi smo spremni već duže vrijeme, za razliku od vijeća koje još nije spremno. I plašim se da bi ovo moglo dugo potrati, a cilj svih programa, svih e, partnerstva i svih sporazuma o partnerstvu trebaju biti zaključeni kako bi se e, programi mogli dovršiti do 1. siječnja 2021. godine. Bojim se da to neće biti moguće, ali ne zbog greške parlamenta. Parlament je također primijenio ispravnu metodologiju, a to je metodologija od dozgo prema gore, e, kako smo došli do ovog izračuna od 1,3% BDP-a? Mi smo to zbrojili. Za kohezijsku politiku zadržat ćemo toliko sredstava. Za poljoprivrednu politiku, izravna plaćanja i ruralni razvoj. Isto vrijedi i za ribarstvenu politiku. Zatim Erasmus Plus je prioritetna politika za sve države članice pa smo utrostručili sredstva za taj program. Obzor 2020. koji je preimenovan u Obzor Europa je također važan program, tu se radi o inovacijama i istraživanjima, dakle to smo povećali za 1,5. Treba osnašiti Europski socijalni fond i pomoći djeci i za to smo izdvojili oko 6 milijardi eura. Osim toga, došli smo do zaključka da trebamo zadržati tradicionalne politike, to sam već istaknuo, što se posebno tiče kohezijske politike, tako da bi rezovi od 45% u kohezijskim sredstvima bili neprihvatljivi. Osim toga imamo i obrambenu politiku. Nije cilj da se stvori evropska vojska, nego da se osigura koordinacija, da se ostvare uštede i da isto tako ispunimo cilj istraživanja u području obrane budući da je i sigurnost također jedna od zasebnih rubrika e, u svrhu postizanja ovog spomenutog cilja. Zatim moramo riješiti pitanje povezana s migracijama. Dakle, osim e, Europa 2020. E, imamo i osnaživanje instrumenata za rješavanje migracijskih pitanja i imamo pitanja povezana sa sigurnosti. Dakle, kada kažem sigurnost, ne mislim pritom na stvaranje nekakve europske vojske kao što neki vole reći. Ne radi se o tome. Kada smo to sve skupa zbrojili, dobili smo 1,3% e, BDP-a po konstantnim cijenama. E, dakle, e, kada je riječ o kohezijskoj politici i o zajedničkoj poljoprivrednoj politici, govori se dakle o tekućim cijenama, jer u tekućim cijenama se ne vide rezovi s obzirom na inflacijski efekt. Kako ne bi došlo do zbrke, u tablici imamo dakle tekuće cijene i stalne cijene. I mi želimo da se govori o stalnim cijenama, budući da se tu vidi koliko su jaki rezovi u kohezijskoj politici, a to je za nas neprihvatljivo. Mi moramo pokazati svijetu da je Europska unija u mogućnosti i da ima snagu pobijediti izazove koji su pred nama. Što se tiče Brexita, to ne može nikome služiti kao izgovor. Brexit mora pokazati da mi možemo postići ono što želimo da smo sposobni za to. I zato smo predložili ovaj izračun od 1,3% BDP-a. Što se tiče prijedloga komisije, moram vas podsjetiti da je to bilo manje od e, ispod 1,1%. Naime, Europski fond za razvoj koji je bio izvan proračuna sada je ušao u proračun a moramo biti svjesni toga da ne možemo prihvatiti nikakve manipulacije. Mislim da je prijedlog e, koji je pred nama izvrstan, da kako sada preostaje da saznamo koje je stajalište vijeća, koje su to članice koje žele rezove u zajedničkoj poljoprivrednoj politici, koje žele rezove u kohezijskoj politici, tko ne želi osnažiti E, još jedan cilj koji je nama važan, a to je gospodarstvo, dakle pomoć malim i srednjim poduzećima. To su e, programi i financijski instrumenti koji su važni za ostvarivanje toga cilja. Osobno smatram da bi države članice trebale ubrzati ovaj proces. Ne znam e, kakvi će biti rezultati europskih izbora, ali ono što znam da ekstremne snage desnice i ljevice još jedanput pokazuju da su protiv. Oni su bili protiv u glasovanju, e, u tome su bili saveznici, dakle glasovali su protiv višegodišnjeg financijskog okvira koji je da kako vrlo važan za investicije. Europska unija ne smije zaboraviti niti važnost investicija kao niti važnost e, solidarnosti. Države članice imaju međusobno jedan problem, a to je problem međusobnog nepovjerenja. I volio bih kada bi se riješio taj problem povjerenja među državama članicama i još jedanput ću ustrati na tome da smo mi spremni i da Europi i našim sugrađanima treba ovaj višegodišnji financijski okvir. Hvala. Sada riječ ima kolegica. Eh, Hvala, dobro večer svima. Evo, ponovno se vidimo ovdje u Europskom parlamentu, susrećemo se sa predstavnicima nacionalnih parlamenta. U ovom okviru namira nam je razgovarati u ovom slučaju o budućem proračunu Europske unije. Evo ja ću se nadovezati na ono što je rekao kolega Fernandez. On je rekao da smo spremni. Parlament je izjavio naime da je jedan od prioriteta ovog saziva upravo provoditi pregovore o zajedničkom višegodišnjem financijskom okviru. Na tome smo radili cijeli saziv i u prvih nekoliko godina smo se usredotočili na reviziju postojećeg VFO-a. I to nam je omogućilo da prepoznamo preveliku krutost ovakvog sadašnjeg sedmogodišnjeg programskog razdoblja što nam onemogućuje pravovremenu reakciju u slučaju nepredviđenih kriza i događaja. Temeljem te revizije i dakle izvučenih pouka i nedostataka koje smo prepoznali u sadašnjem vfo počeli smo raditi na prijedlogu za sljedeće programsko razdoblje od 21. do 27. Kada smo se u ovo doba godine vidjeli prošle godine, još nismo imali prijedlog Europske komisije, ali imali smo već predođbu onoga što e, je parlament htio zatražiti od komisije. Nakon niza godina rada, ne samo mjeseci, nego baš godina, razradili smo ono što želimo tražiti od komisije u sljedećem višegodišnjem okviru i to smo usvojili na plenarnoj sjednici i to velikom većinom glasova zastupnika. Međutim, mnogo toga se nije promijenilo. Evo, kolega Fernandez je već iznio naše prijedloge, sada neću ulaziti u detalje tih zahtjeva, odnosno prijedloga, ali želim istaknuti sljedeće. Ovaj prijedlog je usvojila velika većina zastupnika Europskog parlamenta, dakle, i e, taj prijedlog uživa i podršku većine klubova, i većine zastupnika sa sjevera, juga, istoka, zapada, sa ljevice, desnice, bogatih zemalja i onih zemalja kojima treba veća potpora. Pregovori su bili vrlo složeni i dugo su trajali i doveli su nas do ovog zajedničkog prijedloga. Dakle, kao što smo rekli, on e, predstavlja 1,3% BND-a. Kao što je kolega rekao o svojem izlaganju, mi nismo tu brojku istresli iz rukava. Ona je proizišla iz rasprave, iz e, analiza i razmijenili smo informacije i sa tehničkim otporima zato jer e, VFO nije samo proračun. Da, ovdje govorimo o proračunima, ali i o proračunima koji trebaju financirati europske politike. Dakle, razgovarali smo i sa kolegama iz e, odbora koji se bave poljoprivrednom, regionalnom politikom, razvojnom politikom, vanjskom politikom i nastavili smo prepoznati potrebe za financijskim sredstvima koji trebaju doći iz Europske unije. Dakle, ako to razmotrimo van konteksta, možda se ovo povećanje čini velikim, ali ako razmotrimo sve zahtjeve iz e, odbora i ako razmotrimo sve prioritete koje vijeće iznosi kao prioritete za budući rad Europske unije, moglo se govoriti i o 2 ili 3%, dakle 1,3% je proizišlo ne za, samo iz ove rasprave, nego i iz činjenice da smo se malo suzdržali jer e, znamo o kontekstu u kojem djelujemo. Naravno, možda bi bilo poželjnije i logičnije imati 2 ili 3% vlastitih sredstava za proračune Europske unije, ali svjesni smo da to sada nije moguće u ovom trenutku. Dakle, ovih 1,3% je zapravo izraz najmanjih potreba koje će Europska unija moći zadovoljiti u sljedećih sedam godina. I kada se govori o proračunu, često čujemo da treba učiniti više sa manje, ali to nije moguće. Ako želimo financirati više prioriteta, ne možemo izvajati manje sredstava. Ako želimo zajedničku obrambenu politiku, trebamo imati više sredstava. Ako želimo imati politiku upravljanja zajedničkim granicama i upravljanja migracijama treba nam više europskih sredstava. Ako želimo zadržati poljoprivredu na sadašnjoj razini, ako želimo i dalje razvijati naše regije, ne možemo predviđati rezove za te politike. Dakle, moramo to iskreno reći. Europski parlament e, ima vrlo određeno stajalište i bilo bi nam drago čuti koje je stajalište vijeća sada. Jer e, često vijeće ima dvostruku osobnost i o tome često govorimo ovdje u Europskom parlamentu. Svaki puta kada se održava Europsko vijeće, navode se novi prioriteti, novi zahtjevi i nove politike, a onda kada dođe trenutak istine, nema sredstava za to. Dakle, trebamo se odlučiti ili ćemo nastaviti izdvajati ista sredstva i financirati samo neke zajedničke politike, no, ako tome želimo pribrojiti nove politike, trebamo onda dodati nova sredstva. Neću sada ulaziti u raspravu o vlastitim sredstvima jer e, se time bave kolege koji su za to nadležni. Još jedna posljednja napomena. Pregovori o VFO su vrlo složeni jer zapravo radimo u tri praca djelovanja. Dakle, bavimo se čisto proračunskim aspektima, dakle, višegodišnjim financijskim okvirom, i tu još imamo i sve zakonodavne akte i imamo također i izvješće o vlastitim sredstvima. I to su ta tri pravca djelovanja na kojima moramo istovremeno raditi. Dakle, politiku ne možemo definirati ako nemamo sredstava. Ne možemo znati koliko nas sredstava treba ako nemamo dovoljno informacija o politikama i naravno trebamo znati kako financirati sve te politike. Dakle, Europski parlament treba stalno paralelno raditi na ta tri pravca, na ta tri područja. Dakle, sektorske uredbe, VFO i vlastita sredstva, jer inače naši prijedlozi ne bi imali smisla. Mi nastojimo to upravo učiniti i sa najvećom mogućom suradnjom i potporom Europskog parlamenta i nadamo se da će nam u tome pomoći i nacionalni parlamenti i predsjedništvo vijeća. Hvala. Hvala lijepo. Tim je teže pregovarati s vijećem s obzirom da njihov mandat mora biti donesen jednoglasnom odlukom članova, tako da možete i sami zamisliti kakve se rasprave vode unutar vijeća. Sada ćemo dati riječ kolegi Janušu Levandovskom koji će nam nešto reći o vlastitim izvorima prihoda, odnosno vlastitim resursima. Izvolite. Dobar dan i dobrodošli u ovaj dom. Ja ću započeti s nekim e, općim primjedbama. Dakle, kad govorimo o izradi nacrta i pregovaranju VFO-a, to je jedan od e, najznačajnijih trenutaka povijesti Europske unije, jer tu se radi o budućnosti u brojkama. Dakle, nisu tu samo neke deklaracije, već je to budućnost Europske unije izražena u brojkama. To je nešto više, više od nekakvih ispraznih izjava i deklaracija i dakle e, to je vezano i uz Europsku uniju, a i uz nacionalne e, proračune Imamo dakle i taj višegodišnji proračun koji je više ako po prirodi vezan uz ulaganja, a ulaganja su uvijek vezana uz taj višegodišnji aspekt e, i to je uvijek e, ovako nešto što dijeli države članice, tu postoje neke posebne okolnosti, nikada to nije ono običajne e, poslovanje. Ja sam više puta sudjelovao u tome 2005. i 2006. se radilo o velikom proširenju Europske unije, ali samo neto uplatitelji stvari korisnici su ulazili u Europsku uniju, a ne neto uplatitelji 2004. Stoga je to uistinu bilo teško. 2011. 13. se radilo o ovoj dubokoj krizi, o klimi vezano uz Brexit. Gospodin Cameron je pripremao Brexit, a evo sad se bavimo konkretno Brexitom. Imamo taj e, pritisak vezan e, uz ovaj baš zasebni euro e, proračun. Europska komisija nije se baš previše toga dogovorila pred izbore, jer po prvi puta su e, otkrili takozvane nacionalne omotnice za stručnjake i uvijek jednostavno izračunati što imamo tu za Portugal, Poljsku i druge zemlje, ali po prvi puta se to otkrilo tijekom e, predstavljanja e, plana Europske komisije pa se vidjelo e, odmah da neke zemlje gube po 24-25% svoje omotnice, a neki gube. To baš nije pomoglo u pronalaženju dogovora. Europski parlament je tu zauzeo svoje snažno stajalište po prvi puta u brojkama. Međutim, ne postoji tu više ta iluzija da ćemo mi to moći ostvariti prije izbora. Posljednji put kad sam ja bio odgovoran u Europskoj komisiji za europski proračun, trajalo je to e, dvije i pol godine. Dakle, nemoguće je sada da dođemo do dogovora prije izbora. A što se tiče strane prihoda, Žara Deprer je izvjestitelj za parlament ali mi ovdje dolazimo iz različitih političkih obitelji, međutim govorimo tu jednim glasom. Tu imamo određeni paradoks, jer prihodovna strana proračuna je nešto što se snažno kritizira, dakle da imamo jedno izuzeće za drugim, da nije transparentno, ali to se ipak e, procjenjuje nečim što je stabilno e, i to 1988. i to zahvaljujući E, Velikoj Britaniji i pitanju rabata, dakle e, to je bilo povezano sa tim rabatima e, Velikoj Britaniji i to se sve jako kritiziralo kao nešto što nije transparentno i što ljudima nije razumljivo. Posljednjim pokušaja, to je bio moj pokušaj e, da se uvede dakle porez na transakcije je gospodin Cameron brzo e, ubio, e, a sada Brexit opet dolazi kao možda jedna nova mogućnost da se rediva ova prihodovna strana proračuna, međutim tu moramo biti vrlo oprezni. Imamo jedan oprezan prijedlog od strane komisije, dosta ovako skroman, kada govorimo o 12% e, ukupnih e, svih ukupnih prihoda i sa vlastitim e, sredstvima. Tu imamo isto tako i zajedničku osnovicu E, zajedničku konsolidiranu osnovicu poreza na dobit, a spominje se i nacionalni doprinos na osnovi količine nerecikliranog plastičnog ambalažnog otpada, da se to doda pod e, tu novu vrstu vlastitih sredstava. Ono što mi se tu ne sviđa je da u prijedlogu komisije od samog početka imamo neke korekcije, korekcije za Austriju, Dansku, Njemačku i Nizozemsku. E, obično takve korekcije dolaze tek tijekom pregovora kao neka vrsta poklona na kraju, a sada to već imamo od samog početka. Koje je stajalište parlamenta? To se treba jasno navesti jer mi smo uvijek ljudi koji su odabrani od e, građana, ali mi smo za fiskalni suverenitet država članica. Odluke o prihodima vlastitim sredstvima bi trebalo donijeti kao jednoglasne odluke i to trebaju ratificirati nacionalni parlamenti i ta opće načelo fiskalnog suvereniteta države članice je nešto što mi ne dovodimo u pitanje. Međutim, ono što je možda potencijalno novo u pogledu vlastitih e, sredstava bi trebalo smanjiti e, takozvani doprinos iz e, BND-a države članice i to je bi bio jedan dobar stabilizator jer je to onaj dio koji je najpredvediviji kad govorimo o prihodovnoj strani proračuna. Ali zašto ne pokušati nešto novo vezano uz poreze, radi se o novom oporezivanju, dakle samo dakle e, tom djelomičnom oporezivanju vezano isto tako na porez na dobit. Dakle, nije tu nikakva revolucija koju bismo uveli. Imamo tu i neka skromna očekivanja s obzirom na moje iskustvo. Postoje neke države koje od početka su rekle e, ne. ništa nemamo dakle u tom pojednostavljenom e, dijelu što bi trebalo biti na agendi vijeća tijekom nadolazećih mjeseci. Međutim, tu nam se pružaju određene mogućnosti e, s obzirom na moguću stabilizaciju. Naravno, to je sve vezano i uz Veliku Britaniju. U svakom slučaju mi sad možemo biti odvoreni i vidjeti e, što nam nosi budućnost u pogledu europskog proračuna. Merci Gérard Depré. Hvala lijepa, Gérard Depré, naš izvjestitelj za vlastite izvore prihoda. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Nekoliko, evo nekoliko riječi nakon mog kolege Januša Levandovskog. U raspravama koje sada počinju uoči sljedećih europskih izbora često se pojavljuje jedno pitanje. Ljudi se pribojavaju uvođenja europskog poreza. Dakle, prvo što bih želio reći jest kada govorim o našem prijedlogu za vlastite resurse, nema nikakvog europskog poreza. Dakle, porezni suverenitet e, država članica ostaje takav kakav jest. Postoji sporazum o vlastitim resursima. Potrebna je jednoglasna odluka vijeća temeljem prijedloga Europske komisije nakon konzultacija sa Europskim parlamentom, tako da Europski parlament tu nema nikakve ovlasti u području vlastitih resursa, a vi imate ovlasti u državama članicama reći da ili ne kada je riječ o ratifikaciji te odluke. To kažem zato što postoji doista e, mnogo E, zapravo krivih tumačenja u javnosti i nas se često kritizira za ono najgore. Naš e, sustav vlastitih resursa nema za cilj e, povećati dakle poreze nego da se polako poveća udio vlastitih resursa u europskom proračunu kako bi se smanjio doprinos iz država članica. Zašto to želimo postići? Kao prvo, zato što u državnim proračunima svaka država zapravo pokušava izračunati koliko su dali u vidu doprinosa, a koliko su dobili natrag. Dakle, ta kultura pravednog povratka sredstava je postala prevladavajuća logika u Europskoj uniji. Dakle, da to stvara jednu lošu klimu u Europskoj uniji, tako da zajednički interes Evropljena pada u drugi plan u odnosu na to koliko je e, svaka država uspjela povratiti sredstava. Zatim, drugi razlog za uvođenje vlastitih resursa jest e, praznina koja će nastati ukoliko Velika Britanija iziđe iz Europske unije. To bi iznosilo između 13 i 14 milijardi eura godišnje. Hoćemo li onda povećati e, opterećenje na razini država članica. Neke države članice su u delikatnoj poziciji s obzirom na e, veličinu duga i e, kako će to proći u javnosti budu li svi morali nadoknađivati odlazak Velike Britanije. I treće, ukoliko želimo imati potrebnu ravnotežu unutar višegodišnjeg financijskog okvira i ukoliko želimo financirati nove politike ne možemo istovremeno zadržati na istoj razini sredstva za financiranje tradicionalnih politika i stvoriti prostor za nove politike i sve to staviti na teret e, nacionalnih državnih proračuna. Prema tome naš je prijedlog e, ne da imamo jedan izvor prihoda, nego jedan paket e, novih resursa na način da doprinosu ne budu neproporcionalni primjerice. Ako imamo PDV kao resurs, neke će države članice imati mnogo veći doprinos od drugih. Ako se tome doda drugi resurs kao što je e, sustav primjerice koji je vezan uz uz emisije, tu imate drugi element. Zatim, ako imate porez na e, financijske transakcije, tu se može uvesti još jedan element kako bi se zapravo uravnotežio doprinos država članica. I na taj način bismo dobili jedan pravedan proračun e, koji bi odgovarao nacionalnom bogatstvu pojedinih članica. Isto tako želimo ustrajati na još nečemu. Mi ne tražimo da svi vlastiti resursi e, budu aktivirani istovremeno, dakle od 1. siječnja i da to iznosi 15 ili 20 ili 30 milijardi iz, novih izvora. I svjesni smo toga da mi zapravo predlažemo isto tako određen e, doprinos iz konsolidirane zajedničke porezne osnovice na dobit. Dakle, prije svega se moramo dogovoriti oko toga oko te konsolidirane osnovice, a nakon toga koji bi dio mogao ići u europski proračun. Dakle, ako mi dopustite, trebalo omogućiti smanjenje tereta za nacionalne proračune, zahvaljujući jednom novom paketu mjera za vlastite resurse, čime bi se kompenzirao odlazak e, Velike Britanije, ali isto tako i financirale nove mjere i novi prioriteti. Moramo financirati istraživanja, moramo bolje kontrolirati našu granicu i nositi se sa migracijskim pritiskom, jer Mislim da se on neće smanjiti sljedećih godina usprkos e, nadanjima nekih. Dakle, što se tiče ovih vlastitih resursa, niti jedan od njih neće pasti na vaš teret. Bilo bi dobro kada bismo dobili nove e, resurse i imamo povjerenja u nacionalne parlamente da shvate ovu argumentaciju, jer ukoliko se zajednički ne dogovorimo oko E, onoga što je e, za opće dobro u Europskoj uniji, onda će i europska solidarnost biti dovedena u pitanje i mislim da neće moći izdržati u ovim e, teškim vremenima koje su pred nama. Hvala Gerard. Dakle, mislim da ste svjesni toga u kojoj mjeri se ovdje zapravo radi o kvadraturi kruga. Riječ je o tome da sa ograničenim sredstvima E, nešto postignemo, a istovremeno imamo nove izazove kao što su migracije, obrana, digitalno društvo, klimatske promjene. E, mislim da je sasvim znakovito da nema velikih digitalnih tvrtki u Europi. Imamo također vrlo ograničene vlastite resurse, gotovo e, jedva 10% europskog proračuna, dok 90% dolazi iz doprinosa država članica, dakle iz državnih proračuna. Kada kažemo da bismo mogli povećati proračun za 2 do 3%, to znači da ne smije doći do istovremeno do povećanja javnih rashoda u Europi tako da vi možete ocijeniti neke rashode i da vidite da li su oni dovoljno učinkoviti s obzirom na izazove koje su pred nama poput globalizacijskih procesa. Ukoliko se pokaže da bismo u nekim područjima bolje mogli iskoristiti sredstva na nacionalnoj razini, u tom slučaju će biti moguće prenijeti nacionalne rashode u europski proračun. Dakle, ako se poveća europski proračun, onda nacionalni proračuni trebaju smanjiti svoje rashode u jednakoj mjeri. Dakle, evo ga, to bi bilo sve od nas. Sada ćemo otvoriti raspravu, da ćemo vama mogućnost da se javite. Pokušat ćemo dati riječ što većem broju sudionika. E, lijepo vas molim da ispunite ove kartice i da to prenesete poslužiteljima. A ja ću dati riječ dva zastupnika iz nacionalnih parlamenta, nakon njega e, zastupniku iz Europskog parlamenta i dakle ići ćemo tim redoslijedom. Vidjet ćemo je li potrebno produžiti vrijeme za govore. Ako se možete držati vremena od dvije minute ili maksimalno tri minute, to bi bilo dobro jer će to omogućiti većem broju zastupnika da može uzeti riječ. Dakle, sada ću najprije dati riječ gospođi Anet Bosa. Izvolite. Ja vam zahvaljujem na ovoj mogućnosti. Htjela sam se sada ovdje javiti jer bih vam htjela reći da mislim da je vrlo dobro da Europska unija podržava inovacije i potiče ih. Dobro je da mi potičemo europska dobra jer samo na taj način možemo odgovoriti na izazove 21. stoljeća i to je uistinu vrlo važne. Dakle, da naša zajednica napreduje u jednom globaliziranom svijetu. To je vrlo važno. Međutim, kad govorimo o ovoj uniji slobode i odgovornosti, ne smijemo zaboraviti da postoje države članice, odnosno regije kojima su potrebna dostatna sredstva kako bi se mogli dalje razvijati. Samo tako ćemo stvoriti jedno homogeno gospodarsko područje, dakle e, i time moći osnažiti ukupno gospodarstvo Europske unije. To nam nedostaje u postojećem proračunu. To je nešto što mi, po mom mišljenju, nedostaje u ovom proračunu. Mi ne želimo dobiti više novca iz zajedničke blagajne. Radi se o budućnosti Europske unije. Mi trebamo zajednički ići tim putem. Naime, da oni kojima je potrebna pomoć, eh, kako bi se dalje razvili, da oni mogu i dobiti tu pomoć. Mi mislimo da tako možemo stvoriti jednu zajedničku e, solidarnosti i možemo se e, baviti globalizacijom u budućnosti, a i snažiti Europsku uniju. Stoga mislim da bi bilo važno razmisliti, dakle što učiniti sa sredstvima strukturnih fondova i sa kohezijskim fondom. E, dakle, jako je bitno kako se ukupni proračun održava u strukturnim fondovima i u kohezijskom fondu. Hvala vam lijepo, gospođo. A sada riječ ima gospodin Duarte Pačeko iz Portugalskog parlamenta. Obrigado. Em primeiro lugar, dizer que, em nome do... Hvala lijepa. Kao prvo, u ime Portugalskog parlamenta bih želio reći da mi podržavamo snaženje proračuna Evropske unije, pogotovo kada govorimo o ovoj prihodovnoj strani. Naravno, znamo da se ne može napraviti omlet e, bez jaja. E, međutim, ako želite neka nova područja u pogledu interveniranja, onda to morate i platiti. I ne možemo ignorirati te izazove s kojima je Europa suočena. Potrebni su nam novi inovativni kapaciteti. Komisija ne bi trebala razmišljati samo u ovom tradicionalnom smislu i tradicionalnim e, politikama, jer tu Europa već je konkurentna. Tradicionalne politike ne smijemo dovoditi u pitanje ali nove politike ne smije se tako dovoditi u pitanje kohezijsku politiku, jer kao e, što smo čuli iz Rumunjske, kohezija je vrlo važna, to je jedna od naših prioriteta, ta konvergencija, kako bismo e, smanjili tu nejednakost u pogledu rasta i trebamo pružiti iste mogućnosti svim građanima u svim državama članicama. Svi želimo rast, svi želimo u tom smislu podržati odluke Europskog parlamenta kako bi to područje dijaloga, rasprave se moglo razvijati. I parlamentu treba pružiti isto tako podršku od strane nacionalnih parlamenta u pogledu ovog proračuna kako bi se mogli suočiti s novim izazovima politike a pogotovo s novim idejama vezano uz kohezijsku politiku i Europu. Hvala vam lijepa. Hvala dragi kolege. Sada će riječ dobiti kolega zastupnik Europskog parlamenta iz Austrije, Paul Rubig. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Budućnost Europe naravno ovisi o tri velike teme. Mislim da je jedna vrlo važna tema ta dodana vrijednost koju stvara Evropska unija. Dakle, razlika je ako to čini jedna država članica, e, ovih 27 se onda pridruži i to isto radi i ako se radi o velikim troškovima za porezne obveznika ili ako ćemo zajednički stvarati stvari i stvarati u istinu tu dodani vrijednost. Jako je važno dakle, da zakonodavac u Europi upravo tu dodanu vrijednost stavi u središte. Drugo pitanje je koliko to košta naše građane? Ako nemamo e, ovu našu suradnju, dakle taj trošak e, te mogućnosti da imamo e, non-Europe, dakle da ne postoji Europska unija to je nešto što nam treba omogućiti da mi našim građanima pomognemo da se ostvare najbolji mogući rezultat, a posljednje je načelo subsidijarnosti, što je vrlo važno, da svaki mm, pojedinačni građanin može odlučivati za sebe koliko god može i da mu se pomogne u tome s Europskom unijom, a ja sam sad već i par godina ovdje, tijekom proteklih 15 godina smo e, u dio u pogledu e, BND-a e, smanjili sa 1,12 na 0,9 E, i mi smo tu u istinu jako poznati da smo sad došli, e, ponosni na to da smo došli na 0,9%. Dakle, na nacionalnoj e, razini smo, dakle, i mi uspjeli sa 1,2% smanjiti to na 0,9% i po godini smo, dakle uvijek e, mogli po jedan posto određenim sektorima to smanjivati, dakle ukupno gledajući smo smanjili proračun za 4%, stoga se postavlja pitanje kad govorimo o ovim budućim godinama, hoćemo li imati jedan blok gdje ćemo reći dobro ovi tradicionalni izdaci, njih treba nekako prilagoditi, pozicionirati drugačije, možda više u istraživanje, još više za mala i srednja poduzeća. Dakle, to je vrlo važno za jednu socijalnu Europu da oni koji i plaćaju poreze, da ih podržimo, da oni to istinu mogu i činiti, onda za mladi imamo nadalje Erasmus+, plus, to je ono što je isto tako vrlo važno. Stoga bi se trebali koncentrirati na to i vidjeti koji su novi zadaci koje bi trebala preuzeti Europska unija i to za naše građane ovaj jedan posto koji sad imamo na raspolaganju, tu ćemo se moći brzo dogovoriti, tu je negdje ta gornja granica koju se svi žele, ali ovi novi zadaci, tu ćemo e, morati potražiti poticaj od vas kao nacionalnih parlamenata, e, koji novi zadaci su tu pred nama, dakle, E, što mislite da bi mi ovdje e, trebali preuzeti dodatno kada govorimo o budućnosti Europske unije i koristi za njene građane? Hvala vam lijepa. Hvala Paul. Sada riječ ima Andre Berger. Izvolite. Iz Bundestaga. Gospodine predsjedavajući, zahvaljujem što mogu reći par riječi vezano s višegodišnji financijski okvir. Puno toga bih imao za reći, ali s obzirom na vrijeme ću se ograničiti na par elemenata. Naravno, to je politika koja je izražena u e, brojkama i već smo govorili o kvadraturi kruga, ali ja bih to nazvao jednim kompromisom. Prethodni govornici su govorili o tome koji posebci se ovdje koriste kako bi se došlo do više e, prihoda. Spominalo se i ovaj izraz bottom up e, dakle metoda od zdola prema gore. U Njemačkoj smo imali dobre iskustva sa obrnutim postupkom, top down, dakle od zgora prema e, dolje što se tiče našeg proračuna i čini mi se da tu moramo dakle dvije rupe <laughs> nekako zatvoriti jednu nastalu kroz Brexit a drugu nastalu dakle kroz nove izazove, nove zadatke dakle digitalizacija, klima e, mladi, migracije zaštita granica e, obrambena politika, puno toga je tu spomenuto, međutim važno je uvijek postaviti si pitanje gdje imamo tu dodanu vrijednost kako bi se stvorio novac e, za to. To će biti jedan kompromis e, i te oba dvije rupe možemo stvariti samo kroz određene e, rezove i više mm, uplata, odnosno doprinosa ali morat će doći do jednog kompromisa između sjevera i juga, istoka i zapada, neto platitelja i neto korisnika. Svatko će tu morati napraviti određene ustupke i u Njemačkoj ćemo imati određene rezove. Nama tu brine nas u Njemačkoj ovo pitanje rezova u području poljoprivrede, ali... E, ako ukupni paket e, je u redu i ako budemo imali određenu sigurnost u pogledu planiranja, onda će to biti lakše ostvarivo, jer se na taj način e, svi mogu pouzdati to, to da znaju kako će izgledati buduće, budućnost. E, moramo definirati prioritete kad govorimo o starim novim zadacima, isto tako definirati što je nama važno u Europi, što je nama ta dodana vrijednost, možda stvoriti određeni kanon uvjeta koji će biti bitan u pogledu isplate određenih iznosa. Jer ako budemo gospodarski razmišljali i, i ako budemo na istom nivou kao SAD i Kina, ako to uistinu i želimo i ako mo, želimo opet ostvariti dobru e, kvalitetu, to ćemo moći učiniti jedino zajedno i trebamo shvatiti da nijedna zemlja e, to ne može sama postići i da to moramo učiniti zajedno i nadamo se da ćemo do kraja godine, odnosno barem u jesen, e, imati jedan rezultat u pogledu višegodišnjeg financijskog okvira. Hvala lijepo. Sada riječ ima gospođa Margarita Marquez. Portugal. Iz Portugala. Maintenant, ça marche Ah oui <laughs> eh, Eu começaria por agradecer à Comissão dos Orçamentos do Parlamento Europeu o ter inscrito Hvala, želim zahvaliti Europskom parlamentu na tome što je uvrstio ovo pitanje na program međuparlamentarnog tjedna. Mislim da je korisno uključiti i nacionalne parlamente koji se trebaju pozabaviti VFO-om. Mi u Portugalskom parlamentu imamo poseban odbor koji je zadužen za razmatranje VFO-a i pozvali smo vas, gospodine predsjedatelju, na jedno saslušanje koje je organizirao odbor upravo o višegodišnjem financijskom okviru. Preko sutra ćemo održati raspravu o izvješću tog odbora u plenarnom sastavu Portugalskog parlamenta. Također e, želim podsjetiti na odluku Europskog parlamenta prošloga tjedna koja se protivi rezovima kohezijske politike i također makroekonomskim uvjetima. To su vrlo važni elementi za uredno funkcioniranje VFO-a. Također želim izdvojiti tri pitanja. Prvo, Bili smo šokirani sa znanjem da Europska komisija nije pokazala dovoljno ambicije kada je riječ o vlastitim izvorima sredstava. Europski parlament je komisiji pružio priliku da pokaže veću ambiciju kada je riječ upravo o tom pitanju. Kada je riječ o sudjelovanju zemalja članica o BND-u, Zemlje članice kažu da su otvorene, odnosno portugalska vlada je pokazala spremnost za izdvajanje više sredstava i podržala je prijedlog od 1,3% BND-a. Komisija je istaknula dva elementa koja treba zaštititi, odnosno instrument za potporu reformama u zemljama članicama i instrument za stabilizaciju ulaganja. To trebamo zaštititi u svim pregovorima o VFO-u. I na kraju, ovaj prijedlog VFA će teško proći Europski parlament i to bi moglo dovesti do kašnjenja u usvajanju sljedećeg VFO-a. Portugalski parlament je rekao da treba proći prijedlog N plus Komisija to želi svesti na N plus 2, ali mi smatramo da je važno zadržati prijedlog N plus i učiniti sve što je u našoj moći kako bi ovaj prijelaz uh, u sljedeće uh, razdoblje što glađi moguće. Riječ uh, ima sada zastupnica Lula Ingen iz Bundestaga. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. Ja bih željela reći da su proračuni VFO nešto što je uistinu vrlo važno za tu ideju Europe i naravno kada govorimo o vlastitim sredstvima i ukupno financijama to trebamo dobro promisliti. Ali s naše strane se ne može na početku raditi samo o tome o koliko se novca radi, da li 1,1 kod vlastitih sredstava ili 1,3% kako bi vi to rado htjeli. E, ono što je nama bitno je prvo da se evaluira rashodovna strana i da se vidi da li sve ono što se do sada činilo je uistinu i nužno u budućnosti, da li se uvijek pridržavalo načela subsidijarnosti. I stoga bi malo trebalo i pospremiti u tu rashodovnu stranu. E, veliki broj kolega je već do sada rekao da u nekoliko područja će možda doći do rezova, odnosno do kompromisa. Naravno da je to u redu poljoprivrednoj politici. Evo tu se mogu samo složiti sa svojim kolegom. E, nama, nas u Njemačkoj bi to uistinu jako boljelo, ali možemo to zamisliti što se tiče drugog stupa e, zajedničke poljoprivredne politike, ali već ste i vi spomenuli ovaj aspekt e, obrazovanja, granica, to je sve vrlo važno uvijek tu europsku ideju treba vezati sa određenom dodanom vrijednosti i onda ćemo mi to moći i podržati. E, naravno da ćemo u dakle, pogledu određenih e, strukturnih e, promjena se i dalje morati pozabaviti tim pitanjem ali mislim da ste i vi, a i komisija dovoljno hrabri da s vijećem tu e, nađete dobra rješenja. Međutim, važno je da svi oni koji su upućeni na to da imaju pouzdan e, financijski, odnosno proračunski okvir, dakle tu se radi i o okolišu, i o industriji, i o poljoprivredi, obrazovanju, i istraživanju, inovacijama. Puno je tu toga što treba učiniti ne znam da li je e, toliko je lana potrebno u pogledu jednog širenja vlastitih sredstava. Po mom mišljenju je to nešto što je teško za poreznog obveznika u Europi koji je tako već jako opteređen. Teško će on to moći uvidjeti. I stoga ne bi trebalo polagati previše toga e, u vlastita sredstva, već se više držati onoga kako su stvari do sada funkcionirale. Hvala lijepa. Hvala vam lijepo, gospođo. Kao što su istaknuli naši izvjestitelji, posebno Gérard Dupre, ako se stvore nova vlastita sredstva, odnosno porezi za europsku namjenu, e, o tome će glasati nacionalni parlamenti, a u tom slučaju bi paralelno e, trebalo doći do smanjenja poreznog opterećenja na nacionalnoj ili lokalnoj razini, tako da ne bude dodatnih e, poreznih nameta. Sada ću dati riječ gospodinu Angelosu Vocisu iz Ciparskog parlamenta. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Smatram da moramo analizirati i zadržati se na onim e, financijskim sredstvima koja su potrebna za izazove s kojima se nosi Europska unija, kao što su digitalno okruženje, porast nacionalizma i ksenofobije, izbjeglička kriza i slično. Moramo pokazati europskim građanima da europske institucije mogu odgovoriti na razloge za njihovu zabrinutost. Drago nam je da je došlo do povećanja sredstava u poglavlju e, koje se tiče inovacija, istraživanja i konkurentnosti, te u programima koji su namijenjeni mladima. Mi se zalažemo za to da se izdvoje svježa sredstva za nove prioritete kao što su azil, sigurnost, kontrola vanjske granice i slično. Što se tiče kohezijske politike i ZPP-a, e te politike moraju ostati visoko na ljestvici prioriteta u okviru sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira te smatramo da trebaju imati sličnu razinu financiranja kao i do sada, što bi moglo pomoći u povećanju kohezije među državama članicama i smanjenju regionalnih razlika, dakle razlika među regijama, ali i unutar pojedinih država članica. Što se tiče Cipra, primjerice, mislim da je to jedna od e, zemalja za koje je to važno mi imamo određene zadrške kada je riječ o pitanju vlastitih sredstava i smatramo da bi se rješavanje tog pitanja trebalo odvijati na nacionalnoj razini putem poreza. Mi shvaćamo da će Ujedinjena kraljevina napustiti Europsku uniju uskoro, ali mi smo razmišljali o postotku od 3% što se tiče doprinosa za vlastita sredstva. Ukoliko povećamo tu brojku na 3%, mislim da bi to moglo pomoći Europskoj uniji da bude konkurentnija. Za vrijeme ovog e, razdoblja kada imamo velik broj izazova, to bi moglo ponuditi određene pogodnosti Europskoj uniji. Međutim, Ipak, e, pitanje poreza mora ostati u isključivoj nadležnosti država članica i moramo djelotvornije raditi na pitanjima kao što su porezna utaja. Sada riječ ima kolega Claudio Borlji iz talijanskog parlamenta. Izvolite. Izvolite, gospodine Borgi. Ok. Thank you, Mr. President. Um, uh, Hvala gospodine predsjedniče. Posebno cijenim uh, izlaganje gospodina Deprea jer je istaknuo jedan od najvećih uh, problema ove blokade, a to je upravo sukob između zemalja koji su neto uplatitelji i onih koji su neto korisnici proračuna. Sva saslušanja koja sam održao u svojem eh, parlamentarnom eh, odboru su također eh, na njima postavljena pitanja o tome zašto treba povećavati sredstva za ovo i za ono. A onda bi se netko javio i rekao ako zahtijevamo povećanja europskog proračuna, budući da smo mi to uplatitelj, e, to znači da ćemo izgubiti ta sredstva iz našeg nacionalnog proračuna, dakle da ćemo uplaćivati više, a dobivati manje. Stoga se pitam sljedeće. Je li itko ikad pomislio da primjerice za zemlje u europodručju kad bi ECB je izvojio recimo 3000 e, milijardi za e, kvantitativno popuštanje. Dakle, to je višestruki europski proračun. I što bi bilo kada bi iz te 3000 milijardi Europska središnja banka izvojila jednu dodatnu milijardu za izgradnju škola, bolnica i tako dalje. Bi li to značilo da bi nam se nebo srušilo na glavu ili bi značilo da ćemo dobiti bolnice i sličnu infrastrukturu? Znam da postoji pravilo o nefinanciranju zemalja članica, ali kada bi se donijela takva zajednička odluka, što bi bilo loše onda u jednom takvom doprinosu Europske središnje banke iz zajedničkog proračuna? Na taj način bismo imali više sredstava i ne bismo morali opterećivati proračune zemalja članica kako bi one uplaćivale u europski proračun. Mislim da je to jedini način da nitko ništa ne plati. Jer znamo da je e, cijena tiskanja novca od strane sb inflacija, a zapravo u našim zemljama ne bilježimo sada nikakvu inflaciju, tako da bi možda moralo se i razmišljati na neki drugačiji način. ne pa Sada ću dati riječ zastupnici Marija Delmar Angulo iz Španjolskog senata. Hvala, gospodine predsjedatelju. Govorimo o višegodišnjem financijskom okviru i svi se slažemo u tome da usmjeravanje proračuna prema prioritetima europskih građana predstavlja najveći izazov za nas, a to je također najveći doprinos koji možemo dati ekonomskom upravljanju. O tome upravo ovdje govorimo. Ja govorimo o jednom izazovu koji smatram doista ključnim i s kojim se moramo suočiti na prioritetan način u okviru proračuna. Riječ je o e, demografskom pitanju, dakle ne treba govoriti samo o starenju, o natalitetu, nego i o zemljopisnoj raspodjeli stanovništva, jer u velikim područjima Europske unije i u velikim e, područjima Španjolske moje zemlje bilježimo pad stanovništva uslijed iseljavanja stanovništva iz ruralnih područja. To je veliki izazov koji predstoji Europskoj uniji. To je izazov i čelima Europske unije. Europske unije koja se zalaže za teritorijalnu koheziju i jednakost. Europska unija dakle mora doista istinski ostvariti jednakost mogućnosti. Europska unija pred time ne smije ostati prekriženih ruku, nego se suočiti sa ovim izazovom i u proračunskom smislu, jer je to smatram jedan od najvećih izazova s kojima se Europska unija mora suočiti. I to moramo učiniti na europskoj razini jer se s time zemlje članice već nose na nacionalnoj razini i u Španjolskoj je depopulacija jedna od prioritetnih tema i u središnjoj i u regionalnim i lokalnim vlastima. Dakle, jedan e, odgovor sa europske razine pomogao bi i e, nacionalnim vlastima u rješavanju pitanja depopulacije. Europska unija bi svakako mogla donijeti konkretne mjere koje bi mogle imati multiplikatorske učinke i stvoriti važne sinergije. E, I na kraju želim istaknuti da je ovaj demografski izazov također e, i prilika. To je ulaganje u više Europe i to je također e, prilika za stvaranje blagostanja, novih radnih mjesta. Tamo gdje ima možda više starijeg stanovništva kojima treba određena pomoć. Dakle, to je prilika za stvaranje radnih mjesta. Isto vrijedi i za digitalizaciju. Dovođenje interneta u ruralna područja stvara vrijednost, stvara bogatstvo u brojnim područjima. To je dakle prilika za koheziju, pomoći onim regijama koje se nalaze u nepovoljnijem položaju. Više rasta u tim područjima nije samo korak naprijed kada je riječ o teritorijalnoj i socijalnoj koheziji, nego također je i pokretač rasta koje ne smemo zanemariti. Hvala. Hvala. A sada riječ ima gospodin Bartolomej. On je inače zastupnik iz Poljskog e, parlamenta. Gospodine predsjedatelju, poštovani kolege, Poljska podržava stajalište Europskog parlamenta u kojem se zahtjeva ambiciozan europski proračun za razdoblje 2021-2027. Trebaju nam svakako adekvatna sredstva kojima bismo podržali s jedne strane prave prioritete, ali i s druge strane zadržali i odgovarajuću razinu financiranja za politike koje su se u posljednjim godinama pokazalo uspješnima, naročito zajednička poljoprivredna politika. ovom e, kontekstu smatram, a mislim da se s time i slažu mnogi Poljaci, i da su ovi prijedlozi rezova kohezijske politike i zajedničke poljoprivredne politike doista jedan korak predaleko i mislim da bi to se nepovoljno odrazilo na udaljenija područja i područja koja su u nepovoljnijem položaju u središnjoj i istočnoj Europi gospodarska i infrastrukturna konvergencija su još u razvoju u Europi, a kohezijska politika je bila jedno od sredstava za promicanje konvergencije. Također smatram, a to smatra i poljska javnost, da bi bilo važnije izjednačiti izravna plaćanja, dakle da treba uspostaviti pravedne uvjete kada je riječ o konkurentnosti za sve poljoprivrednike u Europskoj uniji. Zašto? Smatram da se svi oni pridržavaju visokih ekoloških i društvenih standarda, tako da bi i plaćanja trebala biti ista. Poljska smatra nepovoljnima isključivo prijedloge koji se odnose na okoliš. Naime, mi smatramo da oni smatraju dodatno opterećenje za zemlje koje su u nepovoljnem položaju jer su u Europskoj uniji kraće i koje godinama nisu se uspjevale razvijati istim ritmom kao i zemlje takozvane zapadne Europe. Kada je riječ e, o novim sredstvima i o vlastitim e, izvorima sredstava, podržavamo prijedlog u vezi sa porezom na financijske transakcije, a možda bi se moglo i razmišljati o oporezivanju velikih transnacionalnih poduzeća. Želim spomenuti još nešto. Riječ je o prijedlogu e, za promjene, naročito onih e, zemalja čija se ekonomija u velike temelji na ugljenu. Zbog toga predlažemo sljedeće, dakle poseban fond za solidarnost za energetsku preobrazbu. Hvala. Hvala vam, dragi kolege. Sada riječ ima gospodin Vil Vahamaki iz Finske. Johtaja, Gospodine predsjedniče, klimatske promjene jedan su od velikih izazova današnjeg vremena. Možda bismo mogli iskoristiti VFO za klimatske promjene i pokušati se zapravo uhvatiti u koštac sa oba izazova istovremeno. Kada bismo imali porez za klimatske promjene, možda bi to moglo riješiti problem s obzirom da bi zagađivači morali platiti naknadu za zagađenje. Takav klimatski porez bi se mogao onda povećavati s vremenom. Kada bismo dakle mogli ubirati taj porez, onda bismo na taj način mogli i djelovati na dvije razine. Kao prvo, dakle, proizvodi iz zemalja koje manje zagađuju na taj način bi bili jeftiniji, pa bi sve zemlje trebale dodatno smanjiti emisije CO2, a na taj način bi Evropska unija mogla imati koristi od ovih naknada na taj način bismo se mogli nositi sa oba problema istovremeno. Dakle, i s proračunom i sa klimatskim promjenama. Kada se Finska pridružila Evropskoj uniji u našem pristupnom sporazumu, bili su definirani posebni kriteriji za sjevernu i istočnu Finsku To je bila dakle određena vrsta, određen oblik pomoći sjevernim i istočnim dijelovima Finske. Trenutno smo imali dosta lošu sjetvu zbog suše, a godinu prije toga je bilo previše padalina, tako da imamo problema s poljoprivredom i smatramo da bi bilo dobro da e, taj oblik pomoći bude uspostavljen kao neš, neki stalni mehanizam što je bilo dogovoreno na početku umjesto da se to otkaže kao što se planira temeljem tekućeg VFO-a. Sada riječ ima Claudia Müller iz e, Bundestaga. Vielen Dank. Ähm, die Debatte zeigt wieder deutlich... Ova rasprava jasno pokazuje da kod pitanja VFO-a veliki broj nas e, imaju svoje nacionalno stajalište u pogledu toga kako će se financirati, kako treba postaviti prioritete. Naravno da je to sve vezano uz naša osobna iskustva u našim vlastitim zemljama. Međutim, svi si trebamo postaviti pitanje koje zadatke vidimo kod Europske unije, koje zadatke, izazove želimo riješiti kroz VFO i koje investicije, odnosno ulaganja želim u budućnosti. Tu bih se pridružila kolegi iz Finske. Dakle, naravno da je tu pitanje e, klime nešto što je vrlo važno, jedan izazov kojim se svi moramo pozabaviti. Pitanje što ćemo tu učiniti se mora isto tako jasno odražavati u VFO-u. E, kolega Bergheger je nedavno rekao, odnosno malo prije, da je VFO jedan kompromis e, i naravno pitanje e, snaženja poljoprivrede ili rezovi, onda snaženje istraživanja i razvoja, povećanje izdataka ili rezovi u pogledu uplata. Dakle, sve su to različita pitanja kojima se trebamo pozabaviti. Ja mislim da da ako se tek uspijemo dogovoriti oko stvarnog cilja, onda se možemo dogovoriti da li ćemo e, imati više prihoda ili ne. Dakle, koji je naš cilj? Možemo li mi njega ostvariti s ovim sredstvima koje imamo na raspolaganju? Ako je odgovor ne, onda moramo tu povećati ta sredstva. Hvala lijepa. Hvala vam, gospođo. Sada riječ ima John Lahart iz Irskog eh, parlamenta, izvolite. Mikro. Eh, pa evo, ja bih samo želio iznijeti neke opće primjedbe prije svega i odgovorit ću na komentare nekih kolega. A isto tako bih e, želio ovdje predstaviti i irsku perspektivu, još jedan put naglasiti kako će se Brexit odraziti na irsko gospodarstvo. I želio bih zahvaliti našim europskim partnerima na ustrajnoj pomoći kada je riječ e, o Brexitu, o toj zbrci koja već dugo traje, jer mi još uvijek zapravo ne znamo kakve će točno biti posljedice Brexita, kako će to izgledati, tako da zapravo niti jedna zemlja ne pati više zbog te neizvjesnosti i nemogućnosti da kontrolira vlastitu sudbinu. Mislim da je Irska doista u tom smislu jedinstvena unutar Europske unije, s obzirom da imamo kopnenu granicu s Velikom Britanijom jer još uvijek zapravo nakon dvije godine ne znamo što će biti, situacija je neizvjesna, ne znamo za koju će se opciju Brexita vlada Ujedinjene kraljevine odlučiti što će se dogovoriti sa Europskom unijom. Tako da učinak i posljedice Brexita svakako jesu na vrhu ljestvice naših prioriteta. Želio bih također se složiti sa prethodnim govornicima, e, pritom mislim na kolege iz Finske i Njemačke, kada je riječ o tome da klimatske promjene moraju biti prioritetno pitanje od posljednjeg sastanka Europskog semestra prošle godine e, održan je čitav niz konferencija na kojima e, se u više navrata ponovila hitnost rješavanja pitanja klimatskih promjena. Dakle, imali smo konferenciju u Katovicama, zatim isto tako se pojavilo i pitanje međugeneracijske solidarnosti. Mnogi od nas u dobi su da klimatske promjene neće imati značajne posljedice na njihov život, međutim ne, može, ne možemo reći isto za našu djecu i njihovu djecu, tako da je potrebno donijeti neke radikalne mjere što se tiče oporezivanja emisija. Netko je spomenuo poreze na klimatske promjene. E, ti porezi moraju biti pravedni i osmišljeni na način da najsiromašniji ne budu kažnjeni, nego da pače da dobiju poticaje zbog uvođenja promjena u svoj način života. Isto tako sam svjestan e, koliko mi je vremena e, na raspolaganju. Htio bih samo naglasiti važnost osnaživanja žena i važnost rodne ravnopravnosti. U gospodarskom smislu žene još uvijek ne ispunjavaju svoj puni potencijal u nekim zemljama i potrebno je donijeti mjere kako bi se ta situacija korigirala. Na kraju želim još istaknuti jednu važnu stvar. Kao e, predani europljanin i građanin Europske unije, mislim da jedna od ambicija Europske unije putem proračuna i drugih mjera treba biti da se radi na osnovnim načelima, e, postavkama Europske unije. Irska je uspjela e, izbjeći valu nacionalizma koji se pojavio u drugim zemljama u svijetu. Mi ulažemo u mjere e, koje osnažuju načelo europskog jedinstva, dakle načelo jednog e, vrlo plemenitog ideala i mislim da je potrebno e, donositi mjere kako bi se konsolidirala ta ideja. Hvala. Imamo još jednog posljednjeg govornika iz finskog parlamenta. Kiitoksia monista hyvistä puheenvuoroista. Hvala vam lijepo i želim zahvaliti svima na izvrsnim komentarima. Želio bih se nadovezati na neke stvari koje su rečene. Što se tiče Brexita i mislim da troškovi će iznositi iznad 30 milijardi eura. Dakle, povećat će se rashodi, a smanjit će se prihodi. Tako da ono što nam je potrebno je svakako novi izvor prihoda. Kao što smo čuli od kolege Vahemakija, on je govorio o porezu na klimu. I tu se pojavila ideja da Europa bude li ekspeditivnija u oporezivanju emisija, mogla bi osloboditi sredstva za investicije. Dakle, na taj način bi se istovremeno smanjile emisije i smanjila ovisnost o prljavim izvorima e, o energentima. Tako da treba vidjeti e, koje bi mjere bile najučinkovitije za postizanje tih ciljeva. Zatim, što se tiče spremnosti na klimatske promjene, svi moramo biti svjesni da će klimatske promjene e, sa sobom donijeti brojne promjene za sve nas. U mnogim dijelovima svijeta i u Europi doći će do osiromašivanja e, u poljoprivredi upravo kao posljedica klimatskih promjena i mi bismo htjeli spriječiti tu vrstu osiromašenja među poljoprivrednicima, međutim, ako ne budemo spremni, na kraju ćemo možda snositi još veće troškove. Imate li vi osjećaj da bi bilo potrebno donijeti neke ekspeditivnije mjere koje bi nam mogle pomoći da se uhvatimo u koštac sa klimatskim izazovima? Velik broj e, rješenja mogao bi se mogao bi dovesti do E, smanjivanja klimatskih promjena i do iznalaženja novog izvora prihoda za proračun. U redu, sada je 18.45, u 19 sati moramo osloboditi dvoranu. E, gospodin Sorin Laza će nam e, iznijeti zaključke s ovog okruglog stola. Međutim, možda bi prije toga govornici htjeli iznijeti još neke primjedbe. Gospodin Dupre, gospodin Fernandez, e, samo brzo molim vas. Evo ja ću vrlo brzo i govorit ću na portugalskom. Što se tiče klimatskih promjena, mislim da je to svakako jedan od razloga za našu zabrinutost i to je ugrađeno u naš prijedlog za višegodišnji financijski okvir do 2027. godine. Želimo da se 25% sredstava uloži upravo u to, a nakon toga bi se to čak trebalo povisiti na 30%. Da kako, tu je i Pariški sporazum, e, međunarodno preuzete obveze iz Pariškog sporazuma su također ugrađene u naš prijedlog. Ja sam pažljivo saslušao sve iznesene komentare kolega i htio bih reći da mi se čini da je lakše da nacionalni parlamenti dođu do e, sporazuma nego što je to slučaj među vladama u vijeću, što je neobično. Da kako tu su i neki populistički prijedlozi. Htio bih samo naglasiti koliko je u ovom kontekstu od ključne važnosti solidarnost i teritorijalna kohezija u Europskoj uniji. Teritorijalna kohezija nije isto što je konvergencija, ponekad se ta dva pojma brkaju u državama članicama. To nije isto. Kada govorimo o teritorijalnoj koheziji, to je doista od ključne važnosti i želimo li ispuniti sve naše zacrtane ciljeve. Izvolite kolegice Gardezija Bal. Hvala vam lijepo pa mislim da bi, bilo, da bi nam bilo lakše da se međusobno dogovorimo, odnosno da se dogovorimo sa nacionalnim parlamentima, nego što će nam biti lako pronaći dogovor s vijećem. Neki naglašavaju e, neke prioritete više od drugih. Što se tiče klimatskih promjena, ja sam također htjela nešto reći na tu temu, ali na kraju nisam imala dovoljno vremena opća strategija e, na kojoj se temelji višegodišnji financijski okvir jest održivi razvoj. Kada govorimo o Europi 2020. treba reći da smo mi ciljeve održivog razvoja stavili e, kao prioritetne u strategiji Europa 2020. Kolegica iz Portugala je govorila o nacionalnom programu potpore reformama i o mehanizmu stabilnosti, no mislim da će e, sutra biti više riječi o tome, budući da je to već na dnevnom redu, pa ćemo moći o tome razgovarati sutra. Inicijalno bih željela reći da je riječ o dva prijedloga koja su već na stolu, ali koji su prilično daleko od stvarnih potreba političke i fiskalne unije koja nam je potrebna u buduće. Hvala vam. E, Gospodin Levandovski, želite li vi uzeti riječ e, kao su izvjestitelj o vlastitim sredstvima? Nemate obvezu to učiniti, ali ako želite. Pa evo, mislim da nakon ovih komentara iz nacionalnih parlamenta, parlamenta mogu zaključiti da tu nije bilo nekih e, velikih e, osporavanja našeg stajališta osim toga što je rečeno da je ovih 1% e, BDP-a nije baš mnogo, 5% ide na administraciju, gotovo 19% ide natrag državama članicama u vidu investicija. Tako da mislim da je možda najznačajnija karakteristika ovoga proračuna je da je to proračun, investicijski proračun u osnovi i to je dobro za naše kolege iz Njemačke. Ovo je proračun bez deficita. Dakle, mi se ne možemo zaduživati i mislim da je to zapravo jedna od jedinstvenih značajki proračuna Europske unije da uvijek mora biti uravnoteži, dakle prihodi i rashodi. Od 2014. godine Ovdje se pokušava postići više s manje sredstava, jer po prvi puta u povijesti 2014. do 2020. godine razina sredstava bila je niža nego u razdoblju prije toga, dakle do 2013. godine. Međutim, što se tiče zadaća koje Europska unija treba obavljati, uvijek se sve više zadaća povjerava Briselu i to nije odluka parlamenta ili komisije, to je odluka država članica. Dakle, one očekuju više od Europske unije, tako da je vrlo teško postići više s manje sredstava i postoje neke granice. Čuli smo od Portugala da bi trebalo e, vezano uz Europsku središnju banku. E, ponekad su neke aktivnosti Europske središnje banke kontroverzne za pojedine države članice. Mi smo predvidjeli da dio e, dakle investicija ide na za potrebe stabilizacije, financijske stabilizacije. Žerde Pre. Ah oui, Hvala ću vrlo kratko. Dakle, samo da nešto kažem kolegama koji su se zalagali za porez na granici e, vezano uz emisije. Dakle, ako pročitate prijedlog parlamenta, a ne komisije, vidjet ćete da to stoji u našem stajalištu, odnosno u našem prijedlogu. Isto vrijedi i za neto davatelje, dakle mislim da je potrebno provesti jednu studiju u Europi, ne tko e, najviše izdvaja u proračun, nego tko ima najviše koristi od e, europskog tržišta. Žao mi je, ja se ispričavam, ali moram to reći vrlo jasno. Mislim da se ne možemo e, voditi samo računovodstvenim principima ako želimo ocijeniti pogodnosti Europske unije za sve. Ja sam siguran kada bismo odradili jednu studiju, vidjeli tko ima najviše koristi od zajedničkog tržišta, da bismo vidjeli da neke od zemalja koje, su, e, koje najviše izdvajaju proračun imaju i najviše koristi od zajedničkog tržišta. Zatim, e, kolegi iz Italije, slažem se s ovime što je rekao Januš Levandovski, dakle što se tiče autonomije Europske središnje banke, to je jedno od osnovnih načela. Dakle, kada smo već govorili o kvantitativnom popuštanju, već tada se vodila žustra rasprava u vijeću, e, upravljačkom vijeću Europske središnje banke, i političari tu nemaju što reći. Mi možemo povesti raspravu o tome, ali ne možemo prisiljavati Europsku središnju banku na neke mjere. Osim toga, vidjet ćete u našem prijedlogu da tu postoji jedna mogućnost, s obzirom da se govori o emisijskoj dobiti, dakle da dio dobiti Europske središnje banke ide na financiranje novog mehanizma za stabilizaciju investicija. Dakle, ne kažem da će to u potpunosti odgovoriti na e, vaše komentare, ali to je u svakom slučaju jedna mogućnost, jedan prostor koji se otvara. Da, mislim da je to jedna lijepa zamisao. Što se tiče, dakle, to, te emisijske dobiti, dakle, Radi se o tome da Europska središnja banka isplati dividende svojim dioničarima, a to su nacionalne e, središnje banke koje onda dakle opet imaju svoje dividende, tako da tu, to je zapravo zakon spojenih posuda. Meni je ova razmjena bila vrlo zanimljiva, vrlo bogata i želim zahvaliti svima koji su u njoj sudjelovali. Mi želimo ovdje pokazati da mora postojati europska dodana vrijednost i ne želim vam skrivati da postoje trenuci kada je to ponekad teško, ponekad je teško precizno izmjeriti što je to europska dodana vrijednost. Europa počinje na načelu solidarnosti, no ponikad imamo dojam da je samo radi o zbroju nacionalnih egoizama. I na kraju jedino pitanje na koje nismo dali odgovor jest što želimo od Europe jer mi govorimo o Europi e, za razdo, u razdoblju od 2021. do 2027. godine tako da bismo možda trebali predvidjeti i prostor za veću fleksibilnost jer e, u očima Kine i SAD-a možda ćemo imati problema jer nećemo imati odgovarajuća sredstva da se uhvatimo u koštac sa svim izazovima globalizacijskih procesa. Izvolite, možete iznijeti zaključke. Hvala lijepa. Dozvolite mi da se na početku najsrdačnije zahvalim i u osobno ime, a u ime svojih kolega iz Rumunjske. Zahvaljujemo se na tome što ste organizirali ovaj međuparlamentarni tjedan, a i što ste organizirali evo ovaj sastanak ove godine je ovaj tjedan vrlo važan za sve nas. Zahvaljujem i svim sudionicima, svim zastupnicima na njihovom doprinosu u pogledu ove teme koja je tako važna za naše građane VFO e, i to u razdoblju nakon 2020. To je istovremeno nešto što je vrlo važno Rumunjskoj koja predsjeda Europskom e, unijom, odnosno vijećem. Dakle, vrlo nam je važno da se dobro napreduje u pogledu ovog višegodišnjeg financijskog okvira. Naravno da on neće postojati bez e, vlastitih sredstava Europske unije. Danas e, smo čuli čitav niz različitih stajališta u tom smislu. Mi mislimo da ovaj novi VFO mora moći isfinancirati glavne prioritete kako bi se Mm, uvela je bolja ravnoteža kad govorimo o različitim regijama unutar Europske unije. E, moramo moći financirati gospodarski rast e, i poticati nove kapacitete. E, možemo i dalje nastaviti, moramo nastaviti dakle sa regionalnom i kohezijskom politikom koji su naše uspješnice, ali i poljoprivredna politika, ulaganje u ruralna područja, u nove kompetencije, to je sve jednako važno. Novi proračun, dakle za razdoblje od 2021. do 2027. E, mora inteligentno i dalje primjenjivati kohezijsku politiku, dakle moramo se zalagati za jednu održivu rastuću Europu. Ustinom je čast što mogu tvrditi da veliki broj naših e, zastupnika ovdje u Europskom parlamentu se slaže s našim nastojanjima i to me snaži u mom parlamentarnom radu. Nadamo se da će biti moguće smanjiti te razlike između sjevera i juga, istoka i zapada i Nadamo se da ćemo na taj način moći se bolje suprotstaviti ovim populističkim tendencijama. Naravno, trebamo vidjeti gdje će sad nastati taj fond za ta nova, nove zahtjeve, odnosno za vlastita sredstva. Vjerojatno e, će se to odnositi i na poreze, možda ćemo morati uvesti nove poreze evo porez vezan e, uz e, nereciklirano plastični ambalažni otpad. E, tu ćemo jednostavno morati biti ambiciozni u pogledu novih projekata koji zahtijevaju određeno financiranje. Vlastita sredstva Europske unije ne smiju dovesti do toga da imamo presnažnu fiskalizaciju u Europi. Upravo suprotno, ta fiskalizacija mora biti pravedna kako bi naši građani u svim državama članicama osjećali e, da su dijelom svega e, Naravno da moramo uzeti u obzir i Pariški sporazum i stoga mislim da do 2027 e, moramo barem ostvariti ovaj cilj u pogledu emisija, dakle doći do 25%. Čuli smo tu čitav niz e, mišljenja. A, e, čuli smo i da postoje određene nacionalne posebnosti veliki broj kolega koji se javio smo čuli i na e, plenarnoj sjednici i nadamo se da oni pozitivni elementi o kojima smo upravo čuli u tom plenarnom dijelu, kao što su recimo ruralni razvoj i kohezijska politika, da će se i dalje nastaviti s time uspješno nositi iz Njemačke smo čuli nešto o mogućim kriterijima u pogledu dodanih vrijednosti. Trebamo dakle definirati određene elemente prije nego što uopće se pozabavimo e, određenim odjeljcima proračuna. Mislim da je to dobro. Rečeno je da je svaki investirani euro mora e, nadići zadane ciljeve. To je nešto što je važno. Poljski kolega je rekao da doprinosi u pogledu okoliša ne trebaju ići na teret manje razvijenih e, država članica. To znači da imamo uistinu jako raznovrsnu situaciju i imamo i različite probleme kojima se trebamo pozabaviti i rješavati. Ali mislim da i europski i nacionalni parlamenti su spremni nositi ovaj višegodišnji financijski okvir i učiniti ga uspješnim. Na kraju bih vas, drage kolegice i kolege, želio pozvati na jednu proslavu u pogledu dakle 20 godina postojanja eura i to u 19.15 e, u House of European History, dakle kući evropske povijesti, a poslužitelji će vas otpratiti do tamo i ponesite svu vašu prtljagu sa sobom. Zahvaljujem se na ovoj raspravi. Mm, i drago nam je što i evropske kolege žele čuti nešto više o onome što građane muči i dakle u ime svih nas vam se zahvaljujem. Zahvaljujemo. Hvala vam lijepo. I želim vam samo reći da na izlazu iz dvorane e, će, nas, e, će vas naše osoblje dopratiti do vašeg odredišta.